Cari colleghi. Dragi kolege, nažalost e, još jednom e, moramo započeti nastavak za zasjedanja prisjećanjem na žrtve međunarodnog terorizma. To je nešto što polako, polako evo prelazi, nažalost, i u naviku.